Dobar dan, kolegice i kolege. Započinimo sa sastankom čija je svrha konstituiranje novog predsjedništva našeg pododbora. Prije svega ćemo odabrati predsjednika, potom podpredsjednike. Ovdje imam popis zamjenika, oni koji danas mijenjaju naše članove za EPP. Tu je zastupnik Mikolačik, kojeg mijenja gospodin Peterle. A zastupnika Ataka Tusana, molim vas recite nam tko će zamijeniti ovog kolegu, ovdje vidim jedan upitnik na papiru. U klubu ECR, tu je gospodin Tanok koji mijenja jednog člana našeg pododbora za ALDE. Gospođa Šake mijenja jednog člana. Možda gledam u krivom smjeru, ali gdje je klub ALDE? Ali vidim da zastupnice Šake još nema. Potom klub GUE. Također, rečeno nam je da um, nema gospodina za Turiona, ali nije rečeno tko će ga zamijeniti. A, priori se madame Marina Abjels. Thank you. To bi trebala biti kolegica Marina Objetski. And uh, from the Greens. I za klub zelenih. Kolegica s Argentini mijenja našeg punopravnog člana. Ima li još nekih izmjena gledamo u pravcu kluba EPP-a. Nema drugih zamjena, dobro. Hvala vam. Then Dakle, možemo glasovati glasovati. Zato je potreban kvorum. To je to zahtjeva od nas prisutnost osam članova. Mislim da imamo kvorum. I sada bih vas zamolila za imenovanja predsjednika odbora i ima riječ ima gospodin Howitt iz kluba SID. Hvala vam. U ovoj formalnoj prigodi veliko mi je za zadovoljstvo nominirati kolegicu Elenu Valenciago, ne samo što je ona izvrstan kandidat za predsjednika, već smo mi prijatelji i kolege, te mi je veliko zadovoljstvo nominirati ju na ovu funkciju. Svi se sjećaju da je ona vrlo aktivna u ovom pododboru i to 1999. Ona se tada vratila u nacionalni parlament u Španjolskoj gdje se bavila e, vanjskim poslovima i sada nam se vratila u Europski parlament njezina strast, njezin integritet kada je riječ o zalaganju za ljudska prava, nadilaze svaku sumnju i znam da će ona na pravedan način predsjedati ovim pododborom. Hvala vam. Thank you. Now I ask Madame Valenciano. Hvala vam. Zastupnice Valenciano, prihvaćate li imenovanje? Yes, I do. Thank you very much. Prihvaćam, hvala vam. Are there further nominations? Ima li još imenovanja? Oh, I don't see any further. Vidim da ih nema. Te imam za vas dodatna pitanja. Vi ste puni član odbora i vjerujem da ste na pravilan način potpisali izjavu kojoj se tiče financija. Da, dakle vaš odgovor je da. Te smatram da vas možemo izabrati aklamacijom, odnosno pljeskom. I pozivam vas da nas se pridružite za predsjedničkim stolom. Pues muchísimas gracias. Es un gran honor para mí. Hvala lijepa, meni je doista čast predsjedati ovim pododborom i svim vama, to je i čast i velika odgovornost koju primam ponizno i s obećanjem da ću e, surađivati sa svima vama. Moramo postići najbolje moguće rezultate i za pododbor za ljudska prava koji nosi to ime i u samom organigramu parlamenta tako je smješen, smješten za sve nas je to e, iznimno važna zadaća e, i Obrana ljudskih prava mora biti jedna od središnjih, e, jedno od središnjih pitanja europske e, politike, Ona, ono nema granica i naravno Europa osim toga mora služiti kao primjer, a ne dijeliti lekcije. I upravo zato trebamo svi zajedno raditi, prionuti na taj posao iskreno, u bliskoj suradnji, izravnoj suradnji i to sve, svi klubovi e, u ovom odboru, svi zastupnici zajedno da bismo unaprijedili u najvećoj mogućoj mjeri ljudska prava a, a i zaštitili one koji su progonjeni u ostatku svijeta. E, ja E, sam otvorila i svoja vrata i e, telefonske linije uvijek će biti otvoreni za sve koji imaju pitanja, potreba, komentara, svi su dobrodošli i e, također tajništvu želim puno uspjeha te prelazimo na izbor potpredsjednika ovog pododbora. Počinjemo s prvim potpredsjednikom ili potpredsjednicom i sad pitam imaju li političke, imaju li klubovi zastupnika Hvala vam i čestitam vas vam na izboru u ime kluba EPP-a. Ovo je vrlo važna funkcija On ovom pododboru koji je zadužen za ljudska prava. Svjesni smo da je nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora ovaj pododbor postao izuzetno važan. Klub EPP-a predlaže kolegu Kristijana Preduza potpredsjednika. On je u prethodnom sazivu već bio radio sa ovim pitanjima. Te predstavlja klub EPP-a u izaslanstvima za Rumunsku. Njegova kandidatura je opravdana, on je izuzetno dobro upoznat sa vanjskom politikom, te mislimo da će u njegova saznanja pomoći u radu ovog odbora. Hvala vam lijepa. Imate li vi, gospodine Preda, što reći, odnosno prihvaćate li i želite li postati e, dijelom ovog odbora? Vi ste puni član, gospodine Preda. Da. I jeste li ispunili sve što je potrebno, e, financijsku izjavu? I sad pitam ima li još kandidata za prvog potpredsjednika pod odbora za ljudska prava. Pa ćemo onda, ako nema, aklamacijom izabrati gospodina Predu. Eto, izvolite. Dođite za predsjedateljski stol. a nuestro vicepresidente Evo izabrali smo prvog potpredsjednika, a sad se obraćam e, klubovima da mi e, predoče kandidaturu za e, drugog potpredsjednika. Izvolite. Madam Gospođo predsjednice, klub ALDE također čestita na vašem odabiru I predlažemo kolegu Maura Barandija za potpredsjednika. On je bio glasnogovornik svoje stranke. On je pravi kandidat za ovo mjesto u sljedećim godinama, bavio se vanjskom politikom i htio bih vašu podršku za imenovanje našeg člana na ovo mjesto. Hvala vam lijepa, a sad e, mi recite, e, jeste li sve financijske obrazce ispunili? Jesam, gospođo predsjednice. I pristajete na kandidaturu? Da, sa zadovoljstvom. Dakle, gospodina Mauru možemo izabrati aklamacijom. Hvala lijepa. cumplimentada Čestitam na izboru drugog potpredsjednika i ponovno se obraćam klubovima zastupnika za kandidaturu za trećeg potpredsjednika. Izvolite. Gospođo predsjednice, u ime kluba EPP-a za trećeg potpredsjednika imenujem kolegu Lašla Tukeša, zastupnika iz Mađarskog izaslanstva. Želim također istaknuti da je on već radio u ovom pododboru tijekom prošlog saziva. On je bio koordinator EPP-a za pitanja koje se tiču ljudskih prava. se zalagao za poštovanje ljudskih prava i za demokratizaciju svoje zemlje. Znamo što se događalo u regiji iz koje on dolazi tijekom velikih e, promjena. Njegovo djelovanje je bilo izuzetno važno i to govori u njegovu korist da će on dobro obnašati svoju dužnost. Hvala vam. Eh. Hvala vam lijepa, gospodine Tokeš, Jeste li vi ispunili e, sve obrazce? Željete se e, pridružiti ovom predsjedateljstvu? E, ako nema drugih kandidata, možemo aklamacijom potvrditi trećeg potpredsjednika. Bueno, cumplimentada la Čestitam eh, trećem potpredsjedniku na izboru, te se obraćam eh, klubovima zastupnika za eh, prijedlog za četvrtog potpredsjednika. Izvolite. Thank you, Hvala vam. Sa zadovoljstvom predlažem kolegicu Lohbiler za četvrtu potpredsjednicu ovog pododbora. Mislim da je nije potrebno predstavljati i govoriti o njezinom iskustvu u ovom području. Drago nam je da se vraća za predsjednički stol s vama. Hvala lijepa. Obraćam se sad Barbari uz, e, da ju pitam je li ona ispunila sve ove obveze i želi li e, biti članicom. Da, ako nema druge e, drugog e, prijedloga, onda možemo aklamacijom potvrditi i četvrtog e, potpredsjednika, odnosno potpredsjednicu. Poštovani kolege, sad još želim reći dvije obavijesti. Prva se odnosi na kalendar rada. Pokušat ćemo održati e, e, jedan sastanak u Strasburu idući tjedan i predlažem da na tom sastanku odredimo definitivno e, datume sastanaka Dakle, moramo to uskladiti s temama koje ćemo, kojima ćemo se baviti, dakle moramo utvrditi čime ćemo se dočno baviti, što smatram važnim, pa onda e, ćemo naći u kalendaru e, vrijeme, e, a prije toga u Strasburu sastanak i onda ćemo predložiti i dnevni red pitanja, odnosno problema s kojima ćemo se baviti e, na našim sastancima. A što se tiče jezičnog režima, možemo reći da on još za sad nije definiran. To, je, to su sve obavijesti koje sam imala i svi ćete dobiti obavijesti e, o rasporedu rada u narednim tjednima. Ima li sad pitanje? Izvolite. Just very again, but I think... Oprostite što vas prekidam, ali htio bih da odamo počast kolegici Lohbiler koja je predsjedala ovim pododborom i drago mi je što nastavlja svoj rad na funkciji podpredsjednika i znam da će vas podržati i odraditi dobar posao u ime našeg kluba. Još jednom želim čestitati kolegici Lohbiler i ostalim potpredsjednicima za koje znam da ću obaviti izvrstan posao. Želim, slažem se sa kolegicom, sa kolegom Richardom. E, mi smo uh, zajedno potpredsjedavali, mislim, nekoliko godina. Međutim, također želim čestitati kolegici Lohbiler i svim drugim podpredsjednicima te podpredsjednici. Mi imamo veliki interes sa onim što se događa u ovom pododboru i ja sam ovdje zamjenik. Gospođa Lohbiler je bila izvrsna predsjednica, iako dolazimo iz različitih političkih obitelji.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 želim zahvaliti kolegama iz prethodnog saziva, kao kolegici Lohbiler. Ja sam bio prvi podpredsjednik u prethodnom sazivu i želim joj od srca zahvaliti. Bueno, creo que... Hvala lijepa, mislim da smo to dobro odradili i svima zahvaljujem e, na suradnji i sigurna sam da će se ona tako dobro održati i tijekom cijelog našeg mandata. Hvala lijepa i čujemo se uskoro.